zbilja šteta zato jer upravo jučer nas je latvijsko predsjedništvo obavijestilo da će poslati svog predstavnika na naš sastanak i da će oni iznijeti stav predsjedništva. Upravo smo saznali da latvijsko predsjedništvo nije postalo svog predstavnika bez e, odgovarajućih isprika i nadam se da to nije loš presedan. Europska komisija i predsjedništvo moraju surađivati kako bi postigli dobre rezultate. Dajem sada riječ predstavniku Eurofona, e, gospodinu Žorška Briti koji će iznijeti početnu studiju o stanju porodiljnog dopusta u različitim zemljama članicama. Gospodine Kavrite, izvolite. Madam Chair, thank you very much for your kind words. I was just hoping to have... Uh, Hvala. Pripremio sam jednu prezentaciju sa nekoliko slajdova koju vam želim prikazati. Nadam se da me tehničari čuju i da će uključiti projektor. U ime Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta želim zahvaliti odboru FAM što nas je da, pozvao da budemo danas ovdje. Glavni cilj moje prezentacije je iznijeti neke preliminarne rezultate istraživanja o odredbama o rodinnom dopustu u zemljama članicama Europske unije, a to je učinjeno na zahtjev odbora FAM kako bi se stekla jedna cjelokupna slika i cjelovita ažurirana slika o tom pitanju. Evo nekih pozadinskih informacija koje treba imati na umu. Dakle, kao prvo direktiva 92 iz 85. godine koju danas razmatramo s obzirom i na moguću reviziju odnosi se na mjere poboljšanja sigurnosti na radu i zdravlja radnica koje su nedavno rodile ili doje. Također treba imati u vidu i direktivu 2010 kroz 18 Europske unije koja određuje najmanje trajanje rodilnog dopusta na četiri mjeseca, no nažalost ova direktiva ne predviđa zamjenu dohodka roditelja koji odlaze na dopust. Također e, želim skrenuti vašu pozornost na druga dva instrumenta, a to je e, integrirani vodič e, Europa 2020, odnosno integrirane smjernice kojim se ističu važnost procjena politika koje promiču rodnojednakosti jednakosti i ravnotežu između rada i života. Naš je cilj e, postići 75% zaposlenost e, u strategiji Europa 2020. godine. I također tu je i direktiva 2006 kroz 54, kao e, što je poznato, to je recast direktiva, odnosno ona određuje da će zemlje članice potaknuti socijalne partnere da promiču jednakost između muškaraca i žena i također da će promicati fleksibilno radno vrijeme sa namjerom da se uravnoteži privatni život i rad. Treba razlikovati ili imati u vidu tri važne definicije. Dakle, kada govorimo o rodiljnom dopustu, govorimo dakle o porodiljskom dopustu, govorimo o roditeljskom dopustu i govorimo o dopustu za očeve. rodini dopust se uglavnom daje majkama, i to obično znači dakle dopust prije poroda i nakon porota i to je razdoblje koje je potrebno za oporavak nakon poroda. Roditeljski dopust se smatra i radnim pravom i time se mogu poslužiti bilo koji roditelji, dakle i otac i majka, a cilj je toga da se dijete prati u razvoju i odgoju do određene dobi. To se uzima mm, obično nakon e, rodinskog dopusta, a onda imamo i dopust za očeve koji nije obuhvaćen direktivom, ne postoji e, europski zakonski akt o tome, a to je jedno kraće vrijeme koje se daje očevima, a glavni cilj toga je omogućiti očevima da provedu neko vrijeme sa djetetom i sa svojom partnericom. Evo, imamo dakle te različite vrste dopusta. Jedno od prvih pitanja koje moramo postaviti kada govorimo o tim oblicima dopusta je trajanje roditeljskog dopusta. Dakle, trebamo raspolagati ažuriranim informacijama i podacima o trajanju tog dopusta. Nažalost, nemamo slajdove ovdje jer će biste vidjeli da postoji ogromna razlika između različitih zemalja članica. Aha, evo sada će se pokrenuti prezentacija. Dakle, vidjet ćete da u većini zemalja članica postoji jedan obavezan dopust e, u određenom trajanju i postoji ukupno trajanje što uključuje i obavezan dopust nakon poroda i također izborno vrijeme koje žene mogu uzeti nakon e, poroda, a i prije poroda. Prezentacije još nema. No, evo samo da navedem nekoliko primjera. Najekstremniji primjer je Slovačka sa 34 tjedna rodinskog dopusta i ta 34 tjedna su obvezna, dakle majke moraju uzeti ta 34 tjedna dopusta. Plavljivi stupci označavaju ukupno trajanje rodinskog dopusta, a crveni stupci označavaju onaj dio koji je obavezan na drugom kraju, dakle s vaše desne strane, imamo zemlje poput e, Latvije i Litve gdje još ne postoji, nije predviđeno zakonom obavezno trajanje dopusta. Evo, to su razlike između zemalja članica kada je riječ e, o odredbama o trajanju dopusta. Još jedno važno pitanje je do kojeg postotka plaće se isplaćuje majkama na dopustu. Dakle, majke uzmu rodinski dopust i sada treba vidjeti koliko posto plaće se isplaćuje njima tijekom trajanja dopusta. Evo, u većini zemalja, zemalja članica, onih e, obojenim zelenom bojom, e, se isplaćuje 100% plaće, no imamo recimo slučaj Irske koja je označena plavom bojom gdje imate paušalnu svotu, dakle to nije povezano sa samim dohodkom rodilje, a Imate i slučajeve poput Češke, Bugarske. Evo, samo da provjerim svoje bilješke, dakle, Češke, Bugarske i Slovačke. Gdje rodinske naknade se kreću oko 75%, a od toga je uključena i Mađarska. Dakle, naknade nisu jednake u svim zemljama članicama i zbog toga to trebamo imati u vidu u ovoj raspravi. Još jedno pitanje koje smo razmotrili u našem istraživanju je ono odakle se usplaćuje rodinske naknade. Dakle, nije to slučaj u svim zemljama članicama da je sustav socijalnog osiguranja odgovoran za rodinske naknade. U nekim zemljama imamo različite institucije, recimo više od jedne ustanove u Austriji, i u Grčkoj koje su javne. U Njemačkoj imate Eh, jedan miks između poslodavca i zdravstvenog osiguranja, dakle poslodavac plaća jedan dio, a zdravstveno osiguranje je drugi dio, zatim u Velikoj Britaniji ili u Rumunjskoj poslodavci isplaćuju te rodinske naknade u ili potpore za vrijeme trajanja dopusta. Malta je jedina zemlja gdje su poslodavci u potpunosti nadležni, odnosno odgovorni za to i oni ne primaju nikakvu naknadu za to, a u Danskoj e, poslodavci međutim primaju naknadu od e, države. Prema posljednjim informacijama u Malti se vodi upravo rasprava o javnosti o mogućoj promjeni situacije tako da poslodavci ne snose u potpunosti taj trošak. Također je zanimljivo razmotriti odnos između rodinskih naknada ili potpora i naknada za bolovanje. Zato jer recimo u 19 zemalja članica one nisu povezane ne postoji izravna veza između rodinskih naknada i naknada za bolovanje, odnosno plaće za vrijeme bolovanja, no u nekim zemljama koje su pokazane na slajdu još uvijek postoji izravan odnos između te dvije isplate. E, svi danas znamo da ako ste na rodinskom dopustu, to nije bolovanje, zapravo je to znak dobrog zdravlja i to se ne bi trebalo smatrati bolešću, no u nekim zemljama poput Češke obje naknade se isplaćuju iz sustava zdravstvenog osiguranja ili u Estoniji gdje se rodinski dopust smatra privremenom nesposobnošću za rad kao što je slučaj sa drugim bolestima. U Finskoj oba naknade pokriva zakon o zdravstvenom osiguranju, i time se postupa na isti način. U Mađarskoj to je također dio zdravstvene zaštite i također u Luksemburgu je isto slučaj, a ovdje je doista zanimljivo naglasiti da se sa rodinskim dopustom popusta kao e, e, postupa kao sa bolovanjem. Dakle, trebate dobiti također e, i potvrdu liječnika kao, kao da ste bolesni. U Švedskoj također su te dvije naknade izravno povezane, ovise jedna o drugoj. Međutim, ako usporedimo naknade koje se isplaćuju i za rodinski dopust i za bolovanje, uglavnom e, je e, naknada za e, rodinski dopust doista velikodušnija, ali u nekim okolnostima, nekim uvjetima naknada za bolovanje može biti manja, odnosno veća od, od naknada, od potpora. E, kad e, govorimo o člancima 5, 6 i 7 direktive o rodinnom dopustu, koji se odnose na dojenje, radnice nisu ni u kojim okolnostima primorane obavljati poslove koji ugrožavaju njihovo zdravlje, koje podrazumijevaju izlaganje kemijskim ili biološkim tvarima ili ne smiju raditi noću. No što se događa ako Eh, ih premjeste na radno mjesto sa manjom plaćom. I ako se tamo izlažu zdravstvenom riziku, onda poslodavac eh, mora, ako se na svojem radnom mjestu one izlažu zdravstvenom riziku, poslodavac ih treba premjestiti na drugo radno mjesto, ali što se događa ako su eh, premještene na radno mjesto koje podrazumijeva također i manju plaću. Pa u većini zemalja članica e, radnice imaju pravo primati jedan iznos koji je jednak njihovoj plaći prije poroda i ako nije moguća prilagodba na novo radno mjesto, onda u većini slučajeva one primaju jednu naknadu koja je jednaka e, rodinoj naknadi i dakle uglavnom su tu zaštićene. U nekim zemljama događa se da moraju primiti manju plaću, ali E, postoji jedan dodatak onda koji se nadoknađuje ta razlika i to isplaćuje država i to pokriva dakle onu razliku između plaća koje su imali prije i plaća koje imaju sada zato jer se ne smiju izlagati ne smiju ugrožavati svoje zdravlje. U drugim zemljama članicama jasno je iz zakona o radu da ni u kojim okolnostima radnice u tim slučajevima ne smiju zarađivati manje nego što je to bio slučaj prije nego što su zatrudnjile. Evo, to je nešto što želimo istaknuti i to vrijedi za Francusku, Italiju, Latviju, Nizozemsku i Portugal. Nakon rasprave Također ću možda i razraditi sljedeće, odnosno ove dopuste koje sam opisao treba smatrati jednim složenim sustavom i to je povezano sa nizom odluka koje valja donijeti, dakle unutar obitelji, to čine otac i majka djeteta, no želim skrenuti vašu pozornost na sljedeće. U brojnim situacijama imate zemlje koje E, ne zaštićuju ulogu oca, dakle ne predviđaju dopust za očeve, imate roditeljski dopust ali nije plaćen, a također imate i različite oblike rodinog dopusta u smislu trajanja i u smislu naknada. No u osnovi teret pada jedino na žene, tako bi se činilo no one nisu jedine odgovorne za dijete. Dakle, imate majke, imate očeve. Dakle, tu taj teret nije ravnomjerno raspodijeljen i o tome bismo mogli razgovarati kasnije, no zapravo želim reći da rodilni dopust treba smatrati e, nečim što ulazi u širi kontekst ovog sustava dopusta koji uključuje ova tri oblika dopusta o kojima smo govorili. Evo, samo još jedan aspekt koji želim kratko opisati. Dakle, nacionalni zakonodavni propisi su vrlo značajan utjecaj. Ako postoji jedno obvezno razdoblje za dopust, e, onda e, to treba povezati sa europskom razinom i također je financijska potpora važna naročito za domaćinstva sa manjim e, primanjima. I također strategije za izdavanje dopusta su važne i postoje radni programi koji su od ogromne važnosti zato jer E, omogućuju ljudima da se odalje od svog radnog mjesta i treba im e, omogućiti da se vrate na isto radno mjesto i u nekim slučajevima se to ne događa i to treba riješiti, a u nekim slučajevima također praksa poslodavca ima e, značajan učinak na ponašanje samih roditelja. Ovaj grafikon na izgled zapravo nema nikakve veze sa raspravom, ali pokazuje vrijeme koje se provodi na različitim e, aktivnostima u Europi, na različitim djelatnostima. To je pregled e, rada u Europi 2010. godine i to ukazuje na dvije važne stvari, odnosno e, s jedne strane muškarci rade više sati od žena, ali žene posvećuju veći dio svog vremena vrenući se za druge osobe, pa čak i odrasle, od muškaraca. I drugo što želimo pokazati jest da muškarci u razdoblju od 35 do 49 godina, dakle oni koji najčešće imaju djecu se žale da imaju e, lošu raspodjelu između radnog vremena i obiteljskih obaveza. Dakle, loša je ta ravnoteža između privatnog života i rada za muškarce u toj e, dobnoj skupini. Što je doista zapanjujuće? Evo, u zaključku što mogu reći? Kao prvo, postoji i prostor za poboljšanje. Ovdje e, vidimo da muškarci žele poboljšanje i također da žele bolju ravnotežu između privatnog i radnog života i tu možemo nešto učiniti. Također raspodjela neplaćenog rada također nije uravnotežena i tu se možda isto može nešto učiniti. Trebamo voditi računa o poticajima, o financijskim poticajima i naknadama za e, takve vrste dopusta. Također e, trebamo osigurati da domaćinca raspolažu dovoljnim dohodkom kako bi nastavila sa svojim životom. Zatim reintegracija na radnom mjesto je važna. Važni su socijalni partneri također u ovoj raspravi jer oni zastupaju radnike i poslodavce i oni su u najboljem položaju da znaju što se događa na radnom mjestu nakon provedbe ovih politika. Dakle, i njih treba uključiti u ovu raspravu. Zatim postoje administrativna, pravna i financijska ograničenja koja također treba riješiti jer kao što je već više puta ovdje rečeno, riječ je uglavnom o malim i srednjim poduzećima i to njima otežava administrativni i pravni rad, što nije korisno za njihovu djelatnost. Trebamo dakle uključiti muškarce u ovu raspravu. Roditeljstvo je kao tango, dakle kao ples. Trebate dva partnera. I muškarci su dio toga i trebaju zato sudjelovati u ovoj raspravi. I u zaključku, politike trebaju biti transformativne, odnosno izmjene i dopune zakona trebaju nastojati izmijeniti stvarnost i trebamo preći sa riječi na dijela putem kampanja koje su doista značene i trebamo prijeći na takve transformativne politike. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepa. Ovo je bila izvrsna analiza situacije na području ova tri dopusta u 28 zemalja članica Europske unije i to je čvrst temelj i čvrsto polazište za naš budući rad. Sada želim dati riječ izvjestiteljice. Hvala gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem na ovom izlaganju koje smo čuli i zahvaljujem također na studiji iz koje možemo saznati mnoštvo informacija kada je riječ o tome kakva je situacija u državama članicama. Mislim da nam je to vrlo korisno i zahvaljujem još jedanput. Gospođo predsjedavajuća, kao i vi, moram priznati da sam pomalo iznenađena, budući da smo ovdje organizirali razmjenu mišljenja o vrlo važnoj problematici, a to, je, to su prava žena i to posebno u današnjoj Europi. Vidimo u kojoj mjeri postoje manjak interesa kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti. Moram priznati da me to ne iznenađuje. Što se tiče ove direktive imamo gotovo bi se moglo reći fantomsko vijeće, a mi ovdje ne znamo kako pregovarati sa duhovima, sa fantomima, sa nečim što ne postoji, sa nepostojećim stajalištem. Na vijeću EPSKO-a čak nije stavljeno na dnevni red niti pitanje žena i zato sam u istinu zaprepaštena zbog toga. E, komisija je zauzela stajalište 2008. godine. Parlament je u prethodnom sazivu zauzeo svoj stav i preuzeo odgovornost i sada čekamo. Čekamo na vijeće, čekamo kako bi vijeće konačno stavilo pitanje žena na dnevni red, pitanje zaštite žena na radnom mjestu, žena koje su trudne i koje također treba zaštititi na radnom mjestu. Vi ste spomenuli da treba osigurati zaštitu od kemijskih proizvoda, od teških radnih uvjeta, rada noću i tako dalje. Zatim tu je i zaštita mladih majki koje su potrazi za radnim mjestom, za zaposlenjem i zaštita žena koje imaju dijete a žive u siromaštvu. Je li vijeće svjesno činjenice da danas postoji milijun žena koje se nalaze u takvom položaju, a vijeće im naprosto okreće leđa i kaže da to ne zaslužuje niti da bude stavljeno na dnevni red e, sastanka EPSCO. Mi ćemo nastaviti preuzimati svoj dio odgovornosti, nastavit ćemo raditi na toj problematici i braniti to pitanje koje se odnosi na žene, ali isto tako i na niski natalitet u Europi koji je sve manji, hoćemo li naprosto ostati prekaštenih ruku pred tom činjenicom da je natalitet u opadanju u Europi. Htjela bih reći svim zastupnicima da e, odluka o trudnoći nije odluka koja se donosi preko noći. Jer dijete predstavlja odgovornost, a to podrazumijeva i određenu zaštitu. Nitko se neće odlučiti na dijete samo tako. I ako se ne predviđa, predvide određeni preduvjeti. Ako mi kao politički predstavnici ne kažemo bračnim parovima da kada budu imali dijete da će imati potporu, onda ti mladi parovi neće niti donijeti odluku da zasnuju obitelj. Mlade majke sada moraju odlučiti između ekonomske neovisnosti, odnosno zaposlenja i majčinstva i danas one donose odluku da nemaju djecu. Je li to Europa kakvu želimo u budućnosti? Je li to ono što želimo sutra? Djeca koju nećemo imati danas, nećemo ih imati niti za 10 ili 15 godina, niti za 20 godina. Drugim riječima, naći ćemo se u jednoj kritičnoj situaciji u Europi, a to znači da ćemo imati e, demografski deficit na razini Europske unije. I zato se zalažemo za to da se vijeće pozabavi pitanjem demografije. Također bi se trebali baviti i ciljevima koje smo se zacrtali u okviru Europe 2020, a to je stopa zaposlenosti žena mislim da smo još daleko od tog cilja koji smo si zacrtali. Naravno, mi možemo na to gledati iz feminističke perspektive i reći da je riječ o diskriminaciji, da nemamo dovoljno visoku stopu zaposlenosti među ženama. Međutim, to se može sagledati i na drugi način možemo gledati na žene kao na radnu snagu. Možemo li si dopustiti da se lišimo 50% radne snage u Europi koju čine žene? I htjela bih također ukazati na činjenicu da su u današnje vrijeme žene sve obrazovanije, sve kompetentnije, imaju sve više znanja i ne samo da se lišavamo žena radnica, nego i njihove inteligencije, a mnogo smo već uložili u tu pamet. Mislim da je to dvostruko skupo. S jedne strane izdvajamo sredstva za njihovo obrazovanje, kao feministici meni je to drago, ali s druge strane gubimo to što smo uložili u obrazovanje, jer te žene ne nalaze posao. Tako da se nalazimo u situaciji koja je neprihvatljiva. Ono što možemo predložiti u odnosu na ovo što smo danas čuli, bilo bi da se trebamo da trebamo zajedno sjesti za stol kako bismo korigirali neke stvari. Imamo direktivu iz 1992. godine. Mnogo je vremena prošlo od tada. Vidimo da postoje velike razlike u situaciji što se tiče trajanja, naknada i različitih vrsta dopusta, stope zaposlenosti žene tako dalje. Dakle, razlike su velike. I ono što želimo jest da s obzirom na ciljeve koje želimo postići, vidimo koji e, socijalni modeli najbolje funkcioniraju i na koji način te sustave možemo staviti na raspolaganje u svim državama članicama na način da svi zajedno postignemo situaciju u kojoj više ne bi bilo diskriminacije budući da su te to zapravo prikrivena diskriminacija, iako i nije sasvim prikrivena, jer ako imate 30 godina imate iste kvalifikacije nalazite se pred poslodavcem, a prvo što tom poslodavcu pada na pamet, nije vaša kompetentnost niti raspoloživost za rad, nego hoće li vam morati isplatiti rodiljnu naknadu ili ne. To je ono što poslodavcima prolazi kroz glavu. Dakle, tu zapravo postoji jedna de facto diskriminacija prema ženama na radnom mjestu. Mi moramo raditi na tome, na zaštiti žena, na e, ravnoteži između naravno e, zadaća u privatnom i poslovnom životu, da kako to je nešto što se nas tiče i moramo poduzeti sve što možemo kako bismo se okupili, kako bismo sjeli za stol ne sa nekim fantomom, nego sa vijećem koje će biti spremno na pregovore. Jer e, imamo tri institucije na razini Europske unije, tri institucije koje se moraju međusobno uvažavati. E, niti jedna nije nadređena nekoj drugoj. Imamo komisiju, parlament i vijeće. I moram reći da se nas kao parlament trenutno ne poštuje. Niti komisiju se ne poštuje, budući da jedna od te tri institucije ne želi preuzeti svoj dio odgovornosti. Mi tražimo da oni preuzmu odgovornost za svoj dio poslati više što je direktiva refit, nešto što nam prijeti da ćemo zapravo izgubiti ono što su već ostvarile dvije ostale institucije. E, prema tome možemo reći da smo mi političari i da radimo na stvarima koje su beskorisne. Mislim da to nije baš ugodna spoznaja. Žao mi je što moram reći komisiji da ste vi samo činovnici koji rade na beskorisnim stvarima. To je mišljenje vijeća, to je onako kako vijeće vas vidi. Međutim, postoje i građani koji ne žele da se na njih gleda kao na ljude koji nisu bitni. I e, dovodimo se u opasnost da uputimo takvu poruku. Ako ova direktiva ne uspije, izgubit ćemo pet godina i bit ćemo E, izložit ćemo se riziku da izgubimo još pet godina. Dakle, mi radimo na direktivi iz 1992. godine koja će se eventualno modificirati 2025. godine ako sve bude proteklo kako treba. Mislim da to ne govori ne daje lijepu sliku o funkcioniranju europskih institucija i ne želim da građani čekaju i s obzirom na to kako sada gledaju e, na Europu bojim se kako će se to odraziti na situaciju. Zato smatram da vijeće treba preuzeti odgovornost i da nam omogući da mi odradimo svoj dio posla u interesu evropskih građana. Hvala. Hvala izvjestiteljici. Doista, pljesak pokazuje da naša izvjestiteljica doista namjerava naporno raditi i nadam se da će njezin rad biti plodonosan. Sada dajem riječ predstavnici komisije. Ona je ravnateljica u upravi za zaštitu potrošača i pravosuđe. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nakon ovako strastvenog govora, i strastvenog doprinosa, iako se smatram strastvenom osobom, ne mogu se natjecati sama gospođa Rena. Danas ćemo razgovarati o važnom prijedlogu komisije, odnosno nacrtu direktive o rodinom dopustu. To je direktiva koju razmatramo u našoj glavnoj opravi, a to je nadležnosti povjerenice Jurove, koja razmatra ovaj važan predmet koji je nazvan rodnom ravnopravnošću i zapravo sve to ulazi u um, domenu gospođe Jurove. Kao mnoge od vas, ja sam bila razočarana činjenicom da su su zakonodavci propustili iznaći jedan kompromis i pronaći zajedničko stajalište o ovom prijedlogu. To nije zato što smo mi državni službenici i zato što smo odradili svoj posao onako kako smatramo da je potrebno, nego zato što smatramo, a mislim da i vjerujemo u ono što predlažemo, smatramo dakle da kada nešto predlažemo, trebamo obrazložiti zašto to činimo i zašto postoji potreba za time. Za nas je to uvijek bila bio doista dobar i uravnotežen prijedlog. Biti majka, imati dijete je dar. To je možda najveći dar koji postoji u svijetu za ženo, ali ne samo za ženu. Gospođa Arena je govorila o odgovornosti. Odgovornost ne smije i ne bi trebala preuzimati samo majka. Taj ogroman teret, neki će reći, ogroman teret nije ogroman, nije težak. Ako promatramo cijeli život, možda će se to pokazati velikim teretom. To je nešto što mi trebamo riješiti i svi mi, muškarci i žene, odgovorni smo za pronalaženje rješenja. No, kako vrijeme prolazi, a naš prijedlog i dalje stoji na stolu, dakle što više vremena prođe, manje su, manji su izgledi za usvajanje. Pregovori između institucija su već dugo blokirani i zbog toga je komisija pokrenula postupak povlačenja kako bi dala jedan donatan zamah ovome prijedlogu kako bi se nastavilo raspravljati o njemu i kako bi se on ponovno vratio u život. Cijenimo ozbiljne napore koji su učinili parlamenta, a također i izvjestiteljica, gospođa Arena, kao nova izvjestiteljica. Mi kao komisija želim vam reći da smo uz vas, da vas podupiremo u iznalaženju najboljeg rješenja za daljnji napredak. Zato sam danas ovdje kao predstavnica komisije, kao predstavnica glavne uprave na najvišoj mogućoj razini, no također treba će nam potpora sviju, ne samo komisije. Vijeće sada očekuje da parlament ublaži svoj stav naročito kada je riječ o 100% plaći za cijelo razdoblje. Znam da ste već razrađivali jedan alternativan prijedlog, no osobno smatram da sada moramo formalizirati takav način postupanja. Ja ne vjerujem osobno toliko u formalnosti. No, ako želimo krenuti pravim putem, trebaju nam pravila i trebaju nam formalnosti. Kao što znate, u plesu je uvijek potrebno dvoje, a nama je vijeće drugi partner. I zato vijeće treba pristati uz nas i svatko od nas treba odigrati važnu ulogu u ovom procesu. Dakle, Latvijsko predsjedništvo sada treba odlučiti kako krenuti dalje. Želim vas uvjeriti da smo i komisija i ja osobno vama na raspolaganju i također da razgovaramo sa vijećem o mogućim daljnjim koracima. Dozvolite da jasno kažem sljedeće. Sa komisije čak i u najgorem mogućem scenariju, ako dođe do povlačenja ovog sadašnjeg prijedloga, mi ne možemo niti nećemo napustiti žene. nikako nećemo napustiti majke. Morat ćemo sagledati situaciju sa novog gledišta. E, povjerenica je to već najavila. No, treba ćemo vidjeti što ćemo morati učiniti ako ovaj sadašnji pokušaj ne prođe u ovih narednih nekoliko mjeseci. Svjesni smo izazova koji predstavlja ravnoteža između privatnog i radnog života. Već smo čuli podatke naročito o demografskim promjenama i zanima me čuti vaše mišljenje o tome. Mnoge žene žele djecu, no također ono što nam treba i ono što želimo jest rad i također želimo i napredovati u našim karijerama. Gospođa Rena, već ste napomenuli, a postoje i statistički podaci o tome da e, žene sada stječu i više kvalifikacije nego što je to bio slučaj u prošlosti, no ovakvim e, postupanjem gubimo ovaj potencijal u trenutku kada imamo sve starije stanovništvo i sve veću konkurenciju u svijetu na globalnom planu. Dakle, potreba nam je jedan i ciljan pristup u uspostavljanju ravnoteže između rada i privatnog života koji će omogućiti ženama da uđu i da ostanu na tržištu rada. Ali nije riječ samo o pomaganju ženama, nego i o pomaganju obiteljima. To će pak e, pomoći nam da e, riješimo još jedan od e, korenitih razloga razlika u plaćama i također će to omogućiti i jednaku raspodjelu obiteljskih obveza između muškaraca i žena. A ne govorimo tu o ženama samo kada imaju djecu, kada rode djecu. Govorimo o ženama kroz čitav njihov život. Govorimo o ženama kada imaju djecu, o ženama kada su djeca bolesna, govorimo o ženama koje se brinu za svoje roditelje. Dakle, govorimo o ženama kao osobama koje imaju jedan potpun život i uvjerena sam da će uspostavljanje dobre ravnoteže između radnog i privatnog života pomoći europskim poduzećima da privoku visoko kvalificirano osoblje u ovom okruženju koje vlada na tržištu, odnosno velike konkurencije natjecanja između visoko kvalificiranih radnika. Uglavnom, e, majke koje su zaposlene rade na e, radnim mjestima koje ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama, zato jer nemaju dovoljno mogućnosti da e, ako preuzmu visoko kvalificirano radno mjesto, nemaju mogućnost uskladiti sa time svoje obiteljske obaveze. Veće sudjelovanje žena na tržištu rada bi imalo isključivo pozitivan učinak na produktivnost i na rast, a dalo bi također i značajan doprinos oporavku europskog gospodarstva. Europska unija je razradila jedan miks politika uspostavljanja te ravnoteže za roditelje koji trebaju raditi jedan i drugi i te mjere sada treba prilagoditi različitim fazama života Dakle, trenucima kada su djeca vrlo mala, kada krenu u školu ili kada e, se pojave druge osobe, članovi obitelji kojima treba skrb. Moramo ukloniti prepreke sudjelovanju žena u gospodarstvu i trebamo promicati jednako raspodjelu obiteljskih obveza. Uvaženi zastupnici, pred nama je još mnogo toga što trebamo učiniti. I kao što sam već više puta rekla i svojim kolegama, ovo je dugoročan projekt. Sa zanimanjem iščekujem vaša gledišta o tome kako se možemo suočiti i sa ovolikim brojem izazova koji postoje danas. Moramo se i dalje boriti za jednakost, ravnopravnost između muškaraca i žena kako bi sve više žena moglo sudjelovati na tržištu rada i kako bi sve više muškaraca moglo provesti vrijeme kod kuće i brinuti se za svoju djecu i za svoje obitelji. Uvaženi zastupnici, komisija će uvijek biti uz vas i nastojati iznaći odgovarajuće rješenja za uspostavljanje ravnoteže između radnog i privatnog života, no također želim reći da ja nikad osobno nisam smatrala žene žrtvama. Žene su nadarane, žene su dan danas čak i prekvalificirane i žene imaju prava. Muškarci imaju također prava oni ne znaju što gube kada ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, no ako budemo radili jedni uz druge, onda ćemo to i ostvariti. Hvala vam lijepa na pozornosti. Aću e, po njej e, Vivi Mišu. Hvala. Hvala gospođo Mišu. A sada vam predajem riječ. Najprije dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospođa Zaborska, izvolite. Kovač eurofondu za pripravenu studiju. Hvala. Prvo se želim zahvaliti na svim ovim studijama koje su nam predstavljene. Mislim da zahvaljujući ovim informacijama imamo jednu cjelokupnu viziju prilično zadovoljavajuće situacije u Europskoj uniji. Vidimo na koji način je zakonski uređen rodilni dopust u Europskoj uniji. Slovačka, zemlja iz koje dolazim, je zemlja u kojoj imamo 34 tjedna rodilnog dopusta. Dakle, imamo 34 tjedna koji su na raspolaganju majkama koje rode. Imamo naravno priliku zatražiti i produženje tog rodilnog dopusta ukoliko je to nužno i Moram reći da mi je zaista žao što predstavnici vijeća nisu prisutni na ovom sastanku. Ova današnja rasprava je samo jedna od niza rasprava koje smo imali od usvajanja direktive u Europskom parlamentu. Koliko ja znam, nikada se nije desilo da je netko od predstavnika vijeća prisutan, čak i za vrijeme prethodnog saziva parlamenta. Koliko se sjećam, nikad vijeće nekog predstavnika na naše sastanke. Ja sam e, poduprela predlog e, gospođe Estrele i glasovala sam za direktivu. Drago mi je vidjeti gospođu eh, Mariju Arenu, izvjestiteljicu koja nam je rekla koji su njezini predlozi u izvješću. Sve one rasprave koje smo imali do sada su pokazale da je odbor za prava žena odbor koji ima sasvim jasno stajalište o ovom pitanju. No međutim, mislim da možemo još napredovati također u ovom području ako budemo uzeli u obzir ono što svi zastupnici misle o ovoj inicijativi koja je sama po sebi vrlo ambiciozna i bilo bi dobro da više zastupnika se uključi u našu raspravu. Ja sam, kao što sam rekla, zaista mi je žao što predstavnici vijeća nisu tu, ali mi je drago također što je osnovana radna skupina u vijeću, koliko sam čula, koja će se baviti E, razmatranjem naših predloga. Naravno sve to za sad nije sigurno. Još uvijek ne znamo koje je točno stajalište vijeća, budući da nisu prisutni, ali ne smijemo zaboraviti da u ovoj direktivi govorimo o zaštiti žena koje doje Europska komisija je to uvrstila u svoj predlog. Uvrstila je u predlog također bolju zaštitu trudnica i žena koje doje. I mi smo svi u Europskom parlamentu spremni otvoreno razgovarati sa predstavnicima vijeća Spremni smo razgovarati o izmenama i dopunama direktive i za vrijeme tih rasprava možda možemo uskladiti naše stajališta koja su za sad različita. Jedino na taj način ćemo imati priliku napredovati na ovom dosjeu. Gospođo Mišu i gospođo eh, Arena, vi ste govorili o situaciji i položaju žena u Europi. Govorili ste također o demografskoj situaciji žena u raznim zemljama. No, međutim, ako želimo govoriti o ovom veoma složenom pitanju, moramo ići još dalje. Ne vjerujem da će nam samo ova direktiva omogućiti da riješimo demografske probleme s kojima se suočavamo, no međutim jasno je da moramo pokušati poboljšati situaciju za trudnice i žene koje doje. Araša, su pa se... Evo, os osmero ljudi se javilo za e, raspravu. Sada sam zatvorila popise govornika i molim vas da ne govorite duže od dvije minute. A sada gospođa Belda iz Aldeja. Zahvaljujem gospodo predsjedateljice. Ja govorim u ime e, Beatrice Bekera koja je izvjestiteljica u Sjeni, ali nažalost nije mogla biti ovdje sa nama i želim se zahvaliti na svim izlaganjima koja su bila zaista jako interesantna i korisna. Također se želim zahvaliti gospođi Zerini koja je naporno radila na e, načinu iznalaženja zajedničkih i kompromisnih rješenja i zaista cijenimo rad izvjestiteljice. Ona je uspjela poslati jasan signal komisiji i vijeću da je parlament spreman razgovarati otvoreno svim ovim pitanjima, a sada je na vijeću da odgovori na ovaj naš poziv te da se na konstruktivan način E, počne baviti ovim pitanjem. Mi smatramo da je zaista neprihvatljivo povući ovu direktivu i nadamo se da vijeće neće krenuti tim putem. Razočarani smo kao i svi ovdje činjenicom da e, Latvijsko predsjedništvo nije poslalo predstavnika na ovaj današnji sastanak. Predsjednik Juncker je rekao da će povući ovu direktivu ukoliko vijeće ne bude počelo raditi na njoj, a mislim da bi to bio opasan presedan za sve nas i moramo toga biti svjesni. Mi znamo koliko je teško bilo e, dobiti bolju zastupljenost e, žena unutar same komisije. Ovdje imamo predstavnicu komisije i želim se zahvaliti na njezinom dosadašnjem radu. Ja znam da ona se zaista zalaže za ovu direktivu i želim se zahvaliti dakle e, gospođe Mišu, gospođi Areni, izvjestiteljici i nadamo se da ćemo zajedničkim radom uspjeti E, uspostaviti rodnu e, ravnopravnost e, i ne možemo imati ovdje samo predlog iz 1992. godine, to je sve ono što imamo pred nama ukoliko ne budemo uspjeli u ovim našim namjerama. Hvala. Evo ja ću ako dozvolite govoriti na španjolskom i u potpunosti se slažem sa ovim što je rekla izvjestiteljica Marija Arena vedano uz ovu direktivu. I mislim da je pobuna vezano uz ovu direktivu tek počela. Žao mi je što vijeće nije prisutno na ovom sastanku i zapravo e, bojim se da će ova direktiva biti povučena ukoliko ne budemo napredovali na ovom dosjeu i ako ne budemo napredovali na ovom pitanju, razlike između žena i muškaraca će samo se povećavati. Gospodarska kriza nije e, dovoljan izgovor za e, postojanje zakonodavstva vezanog uz rodnu e, ravnopravnost. E, ne možemo reći da zbog gospodarske krize nismo mogli napredovati na pitanju rodne ravnopravnosti. To je izgovor kojeg ne možemo prihvatiti. Imam jedno pitanje koje želim uputiti predstavnici Europske komisije. Ona pokušava deblokirati ovaj dosje, ali zaista ne znam na koji način možete u tome uspjeti. Evo, vi ste nam predstavili vaš eh, rad, ali vijeće je nakon prvog čitanja E, samo nam poslalo predlog. E, ja ne znam da li vi imate tu moć izmjene predloga. Ne znam koji članak u ugovoru bi vam to dozvolio. E, a ovdje govorimo o europskom pravu. Vijeće mora predstaviti svoje stajalište Europskom parlamentu prema ugovoru. E, to znači da, to ne znači da parlament nema pravo pregovarati. Naravno da imamo pravo pregovarati i za vrijeme drugog čitanja naš cilj je održati raspravu, a vijeća ako želi deblokirati ovu situaciju nam mora poslati svoje stajalište, svoj tekst a pa nakon toga ćemo vidjeti koliko vremena je nužno e, da bi se raspravljalo o tome i kako bismo zaista znali koliko bi trebao trajati, na primjer, rodilni dopust. Vi ne možete sami mijenjati e, ovaj predlog jer to ne stoji u tekstu e, ugovora o Europskoj uniji. I ako postoji neki dosje koje se predstavi Europskom parlamentu i ako se od Europskog parlamenta traži da deblokira taj e, dosje, onda mislim da i Europska komisija treba raditi na tome. Europska komisija treba biti odlučnija i hrabrija i e, treba omogućiti deblokiranje tog dosjea. Mi moramo razgovarati o njemu. Govorilo se o tome da se osnuje radna skupina za deblokiranje ovog dosjea. To je možda jedno dobro rješenje, ali u e, tom slučaju zaista bismo htjeli vidjeti konkretne rezultate. Evo, Hvala i ja ću pokušati govoriti samo dvije minute i želim se također zahvaliti izvjestiteljici, a ja sada prelazim na njemački jezik. Mislim da je zaista dosta iznenađujuće da već deset godina svi oni koji rade na pitanjima obitelji imaju pogrešan pristup. Postoji studija koja nam je predstavljena u svezi s tim i koja govori o poređenjima rada između muškaraca i žena. Pitanja koja su postavljena u toj studiji su bila sljedeća. Jeste li vi rodili dijete, jeste li vi dojeli dijete, jeste li se vi bavili njime? Ja imam četvoro djece i mislim da ne možemo porediti rad žene i muškarca u obitelji i tu se ne radi o dopustu. E, u Njemačkoj mi govorimo o dopustu, odnosno o rodilnom odmoru, ali to nije odmor. E, žene za vrijeme rodilnog dopusta rade. E, kada oba roditelja rade, netko se mora brinuti o tom djetetu. To djete se mora socijalizirati na neki način i zapravo veoma često ljudi koji nemaju djecu su naj, izglede najbolju e, karijeru i tu ne možemo tražiti od žena da odaberu. Mora postojati ravnopravnost između ljudi koji imaju djecu, odnosno žena koji imaju djecu i žena koje nemaju djecu. Tu postoji također diskriminacija. Postoji i e, ovisnost E, roditelja o e, djeci u određenom e, trenutku. To je barem slučaj u Njemačkoj. A znamo da djeca su zahtjevna i treba im posvetiti dosta vremena. Mi govorimo ovdje o pravima žena, ali trebamo govoriti i o pravima muškaraca. Tu mora postojati ravnopravnost i mora postojati ravnopravnost između roditelja koji odnosno osoba koji odluče imati dijete i onih koji odluče nemati dijete jer to je također budućnost našeg društva. Hvala. Ja se također želim zahvaliti svim dosadašnjim govornicima i mislim da si moramo postaviti sljedeće pitanje. Oni koji prisustvuju ovoj raspravi već e, nekoliko godina, naročito ovdje mislim na građane, mislim da se oni zaista pitaju što se dešava. E, Vijeće, Ekofin, Euroskupina, svi žele postići dogovor kada se radi o pitanju rezanja socijalnih prava, ali kada e, želimo raditi za uvažavanje određenih socijalnih prava, u tom slučaju više se nitko ne želi baviti tim pitanjem. Za one koji ovdje ne smatraju da se radi o pitanju humane prirode i pitanju socijalne prirode imaju pravo sagledati to pitanje sa gospodarskog aspekta. Mi imamo problem e, budućeg demografskog deficita i to je stvaran problem. Pravo na rodilni dopust i roditeljski dopust također imaju gospodarske posljedice, to je sasvim jasno, ali ako ne budemo izmijenili ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas, gospodarska situacija će u budućnosti biti još teža. Ovdje se ne govori samo o majčinstvu ili e, roditeljstvu kao pravu majke ili oca koji odluče dakle imati dijete ti ljudi imaju i socijalnu ulogu u društvu i društvo ih stoga društvo im stoga mora isplatiti određenu naknadu ukoliko te osobe odlaze na roditeljni ili roditeljski dopust. U nekim zemljama ne postoji adekvatni roditeljni dopust ili roditeljski dopusti koji nisu na dostojanstvenoj razini. Kao u Portugalu, na primjer, mnogi odluče ne imati djecu, jer e, žene jednostavno si ne mogu dopustiti da ne idu na posao. Jako malo je parova koji mogu e, preživjeti samo s jednom plaćom i njihov odabir je onda sasvim jasan. Oni ne žele imati djecu, a mislim da je to prilično neodgovorno. Također postoje parovi koji kažu da će imati samo jedno dijete, osim ukoliko im se stvore uvjeti za drugo ili više djece. Mislim da je strašno da parovi razmišljaju na taj način i to može imati negativne posljedice na naše društvo. Možemo uputiti pitanje vijeću koje su to zemlje koje ne žele e, napredak na ovom pitanju. Te vlade moraju biti odgovorne za ova pitanja. Europska komisija želi e, napredak na ovom području, ali u tom slučaju ova direktiva najprije mora biti skinuta sa popisa refita kako se ne bi blokirali pregovori u Europskom parlamentu i kako bi Europski parlament zaista mogao razgovarati o ovome sa vijećem. Ali naravno tu postoje pre pritisci u raznim sektorima, no bez obzira na te pritiske e, pregovori moraju biti omogućeni. Parlament je uvijek bio spreman na raspravu. Sjećam se da je u prethodnom sazivu gospođa Estrela E, uputila u više navrata zahtjeve vijeću za nastavak pregovora, no nikada vijeće nije bilo spremno na to. I nije točno da je parlament bio taj koji je stvarao prepreke u pregovorima. Ne. Svaki put je prepreke stvaralo samo vijeće. Hvala. Pa, ja sam i osobno pogođena ovom temom, kao što možete i zamisliti. Zapravo smatram da malo gubimo iz vida središnju temu. Ja sam pozorno saslušala predstavnicu komisije koja je govorila o odgajanju djece i o svim e, problemima koji su s time povezani, o odnosu između muškarca i žene unutar obitelji i o njihovom zajedničkom odgajanju djece. No, srž cijele stvari nije ova, nego je sljedeća. Dakle, raditi i biti nosečan. I imati također jamstvo da ćete se ponovno vratiti na to radno mjesto i također imati mogućnost rađati djecu. Evo, ja sam ovdje privilegirana osoba, ja mogu raditi do posljednjeg dana pred porod, no koliko europskih građanki mora svejedno odlaziti na posao zato jer nema nikakva jamstva, niti da će primati ikakav dohodak, niti da će ponovno pronaći svoje radno mjesto. To su hitna pitanja jer naše građanke su umorne od čekanja na proširenje prava koja su već ostvarena u nekim zemljama članicama i se iz ove studije čini da je moja zemlja među onima koje imaju najduže rodiljne dopuste, ipak jamčim vam da postoje još neka siva područja u Italiji i u drugim zemljama članicama koji se ne ubrajaju ove statistike zato jer e, su to žene koje nemaju uredne radne ugovore i tako dalje i tu postoji čitav drugi niz problema. Dakle, ne smijemo više odgađati djelovanje, trebamo nastojati spriječiti povlačenje ovog prijedloga i Žao mi je što sam e, čula od predstavnice komisije da govori kao da je ovaj prijedlog već odbačen, da je već povučen. Zapravo je ovaj rok od šest mjeseci bio vrlo kratak. Mi tražimo da se ovaj prijedlog ne odbaci, da nam se da više vremena i da vršimo pritisak na vijeće da se prestane ponašati ovako kako se ponaša, odnosno da odbija u potpunosti uspostaviti dijalog s nama. Hvala, gospođa Morvaj. Thank you very much. I still cannot... Hvala. Evo ja i dalje ne mogu govoriti na mađarskom jer nije mi, nemam prevod, ali evo pokušat ću se izraziti na engleskom. Ja i dalje vjerujem u te one stare izreke u kojima se govori da sve ono što se tiče osobnog života je nešto što se tiče i političkog života. I želim reći nešto osobno. Mi koji radimo u ovoj političkoj sferi moramo također e, slušati i dosta osobnih e, priča iz stvarnog života žena. E, Evo, vraćam se u 92. godinu kada sam imala 28 godina i dobila sam svoje prvo dijete. Prijavila sam se na e, e, posao u vijeće. E, to je bilo prvi put da sam se zapravo prijavila ovdje u europsku instituciju i imala sam e, sastanak, e, odnosno razgovor za posao i nakon toga sam e, išla na liječnički pregled i tu sam morala se skinuti pred jednim srednjovječnim liječnikom koji je koristio stetoskop kako bi me pregledao i onda me pogledao na zabrinut način i po, upitao me da li vi dojite dijete i onda je pogledao moj dosje i rekao, ali vaše dijete ima devet mjeseci, dojite li vi vaše dijete? Ja sam e, zapravo specijalizirana pravnica za e, pravo i zapravo upitala sam, zapitala sam se odmah je li to neki zločin možda u toj zemlji. Upitala sam se hoće li on sada to iskoristiti protiv mene, možda sam ja neki e, zločinac i živim u nekom e, e, vremenu u kojem se to više ne radi, ali zapravo da, jesam dojela svoje dijete i on je to samo i rekla a on je bio na neki način razočaran, čak i ljut, ljut. I rekao mi je, pa dijete, od, odnosno beba od devet mjeseci nije beba koju treba dojiti, to nije dobro e, za dijete, to nije korisno djetetu, e, to je za vas i vaše tijelo zahtjevno i to vama predstavlja prepreku za obavljanje vašeg posla evo, ja ću vam dati, ovo je zaista istinita priča, ne izmišljam, on je meni dao tada lijekove, rekao mi e, koliko puta ih e, trebam uzimati, na koji način, kako ne bih više imala mlijeka. I on mi je, dakle on kao liječnik, mi je to preporučio. Nikad ne mogu zaboraviti taj osjećaj e, poraženosti i usamljenosti E, sjećam se da sam otišla u hotel. E, znate da smo svi išli tamo u jedan hotel na Plas Kleberu kada idemo na plenarno zasjedanje. Ja sam prije u 92. godine tamo otišla u taj hotel, sjedila sam na balkonu i gledala te tablete u e, ruci i tada sam podijelila tu priču sa E, jednim kolegom iz Mađarske koji je također se bio primijenio. Pri, e, ispričavamo se ako možete samo zaključiti. Da, ispričavam se, evo ja sada govorim priču o ženama, ali ipak smo ovdje na odboru za žene. Dakle, ja sam e, razgovarala s tim kolegom koji je psiholog e, i on mi je također savjetovao da uzmem te e, lijekove i da prestanem dojiti dijete. Na svu sreću to nisam uradila. Ja sam nastavila dojiti dijete još tri mjeseca i rodila sam još dvoje djece nakon toga. Ali ja zaista se osjećam sa svim onim ženama koje se osjećaju usamljeno i poraženo, poniženo i naravno ja poštujem i vas koji kažete da ne možemo se usredotočiti samo na žene, da ne trebamo praviti razliku među spolovima, ali znate u stvarnom životu se nikad nećete osjetiti tako poniženo kao što sam se ja u tom trenutku osjetila. Ispričavam se, ali imamo još tri pitanja na dnevnom redu, tako da zaista trebamo skratiti. Dakle, moje pitanje je sljedeće, možemo li saslušati u određenom trenutku žene koje će nam govoriti priče o stvarnom životu koje su se njima desile vezano uz dojenje djeteta. Hvala, gospođa Petir, izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Ja želim čestitati izvjestiteljici i smatram da je ovo e, prevažna tema zato me žalosti što ovdje nisu prisutni predstavnici vijeća, no željela bih informirati odbor da sam e, prošlog tjedna zajedno sa predsjednicom odbora i e, još jednom kolegicom e, posjetila u okviru misije FAMA Latinsko predsjedništvo i da smo razgovarali sa ministrom socijalne skrbi gdje smo upravo na dnevni red stavili i ovu temu i jasno zatražili u ime E, našeg odbora da se vijeće e, očituje i e, da nas, da nas izvijesti kada planira raspravljati o ovoj direktivi. Tada smo dobili vrlo čudan odgovor, dakle ne konkretan kada će vijeće raspravljati, već nam je poručeno da se mi u parlamentu dogovorimo prije svega oko stava vezano uz ovu direktivu, a potom da će se moći nastaviti dalje. Ono što bih ja željela ovdje istaknuti jest da se zalažem i da nam treba dobra regulativa kojom ćemo štititi majčinstvo i omogućiti ženama da u trenucima kad je to najvažnije budu sa svojom djecom i da one žene koje se odluče E, za djecu ne budu diskriminirane kao što je to danas u mnogim e, slučajevima. No želim isto tako istaknuti da sam zabrinuta zbog demografske situacije u mojoj zemlji u Hrvatskoj, ali i u cijeloj Europi jer je evidentno da Europa izumire, a to se ne može riješiti samo ovom direktivom već nam treba jasna politika mjera za koje očekujem da ih i ovdje predstavnica komisije izloži, ali da ih dobijemo e, od vijeća jer smo svi svjesni da se nalazimo u gospodarskoj krizi, ali u okviru te krize mi moramo imati prioritete. Ako je naš prioritet da u budućnosti imamo djecu koja će biti onda kad odrastu radnici pa sukladno tome i porezni obaveznici što je neki preduvjet E, da i dalje opstanemo, e, onda je sasvim logično da je to prioritet i da bi mi trebali razgovarati i na ovom odboru e, zajedno i sa vijećem i sa Europskom komisijom o mjerama koje će jasno naprijediti demografsku sliku Europe koja je danas prestrašna. Hvala lijepo. Thank you. And now Mr. Lopez, please. Hvala, gospodin Lopez. Muchas gracias jer muchas Hvala. Dosta toga je već rečeno danas, ali mislim da svi komentari idu u istom smjeru i mislim da se svi slažemo s činjenicom da moramo na neki način deblokirati ovu direktivu. Sada je već prošlo šest godina i mislim da je zaista tužno što se i dalje nalazimo u istoj situaciji kao i prije. Zbog svih tih razloga mislim da moramo poslati jedinstvenu poruku i moramo biti u skladu sa vrijednostima koje branimo vezano uz prava žena E, socijalnu, zdravstvenu zaštitu. Naravno tu uzlaze u obzir i gospodarska i demokratska pitanja i sve to može imati ogroman utjecaj na nas u budućnosti. Želimo poboljšati e, život 50% naših stanovnika, samim tim ćemo poboljšati kvalitetu života svih nas. Želim insistirati na tome. Vijeće je samo e, reklo isto to, ali to treba reći i predsjedništvu. Činjenica da se nalazite na e, čelu Europske unije e, nije izgovor za nedjelovanje jer e, upravo svaka zemlja koja se nalazi na predsjedništvu, koja, predsjedava Europskom unijom, treba iskoristiti to vrijeme za rad na ovakvim pitanjima. Evo, već smo radili o smanjenju radnog vremena, pokušali smo postići određene ciljeve vezano uz e, radno zakonodavstvo, ali ovo o čemu govorimo danas također utječe na radno zakonodavstvo, naročito sada u e, gospodarskoj krizi u kojoj se nalazimo. Mi ne koristimo 50% naših talenata u Europi i trebali bismo ih bolje iskoristiti i to bi trebala biti glavna poruka ove direktive. Naravno, ovo je poruka koja je vrlo složena, postoje ogromne razlike u državama članicama, ali upravo zbog toga toga Europski parlament je u više navrata rekao da je zaista otvoren i fleksibilan i, spreman razgovarati o e, stajalištima kako bismo došli do određenog kompromisa. I čini mi se zapravo da jako puno ponavljamo iste poruke, već dugo vremena govorimo jedne te iste stvari, a ne postižemo nikakav e, napredak, a parlament kao i komisija moraju E, saslušati ono što drugi imaju za reći, a ovim e, se naročito želim obratiti vijeću. Vijeće nas treba saslušati, jer e, ako nešto može funkcionirati u Europi, to su upravo ova pitanja, jer građani se zanimaju za ovakve dosije, to se tiče izravno njihovih života. Stoga želim postaviti želim samo reći jedno da ne možemo ovo pitanje zanemariti sada ono spada u e, refit i moramo osnovati radnu skupinu koja će poslati vijeću jasnu poruku ili moramo na neki drugi način napredovati u ovim pregovorima. Ne smijemo krenuti od načela da ova direktiva već više ne postoji jer je to vrlo značajan tekst koji nam može biti od koristi svima. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ izvjestiteljici. Htjela bih samo zahvaliti svima koji su uzeli riječ, zastupnicima i zastupnicama, svima koji su se angažirali i u prethodnom parlamentarnom sazivu, onima koji su radili na izradi mišljenja i naravno pred nama je još mnogo posla i zahvaljujem na potpori koju dobivamo kako bismo mogli završiti s tim poslom. Kolega je izrazio zahtjev da se zatraži od komisije da izdvoji vrijeme. Znam da je već izdvojeno vrijeme, ali sada imamo novi parlamentarni saziv, imamo novu komisiju možda imamo i mlado vijeće i predsjedništvo, tako da treba nam vremena kako bismo okupili sve i kako bismo organizirali pregovore. I vezano uz vijeće, rekli smo da ovdje nema predstavnika vijeća, no možda bi ih zanimalo da čuju što mi imamo za reći. Dakle, zahtjev je da stave temu na dnevni red, da osnuju radnu skupinu E, skupina, to bi bila radna skupina triju predsjedništava, talijanskog, litavskog i luksemburškog, kako bi se nastojalo nešto postići vezano uz ovaj e, zakonodavni prijedlog. Dakle, ovo je za nas ključno pitanje, mi želimo da se stavi na dnevni red. Ako se u tome uspije, predsjednica odbora je dala do znanja da smo mi spremni za razgovore, da smo spremni za pregovore, da pred sobom imaju odgovorne zastupnike koji su svjesni svojih odgovornosti i koji žele da se iznađe rješenje. Dakle, mislim da zajedno sa tom energijom možemo doći do nekog rješenja. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici i želim sve izvijestiti da je odbor sastavio pismo upućeno ministru Latvije. Mi smo u tom pismu iskazali žaljenje što nitko nije bio nazočan na našoj javnoj raspravi. Rekli smo također da je potrebna suradnja, kao što je rekla izvjestiteljica. Želimo da se što prije osnuje radna skupina triju predsjedništava. Naravno, parlament je spreman na suradnju. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, zahvaljujem i predstavnicima komisije. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 12, inicijativa za zeleno zapošljavanje i iskorištavanje potencijala zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta. Riječ ima izvjestiteljica za mišljenje. Monika Vana, izvolite, imate riječ. Vielen Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Nažalost, ova važna tema ne može konkurirati s prethodnom temom, eh, s obzirom na broj zastupnika koji napušta dvoranu. U redu pričekat ćemo malo. Very interesting questions, my friend. Yes, you know? yes, yes. Mm -hmm. colleagues, we continue our... Uh, U redu, kolege, nastavit ćemo s radom. Izvolite, gospođo Vana. Hvala još jedan put, gospođo predsjedavajuća. Uistinu mi je drago što mi je pružena prilika kao novoj zastupnici da vam predstavim svoje prvo mišljenje koje se odnosi na odnosno koje se bavi zelenim zapošljavanjem i potencijalom zelenog gospodarstva. Tu želimo osnažiti položaj žena na tržištu rada i želimo otvoriti veći broj radnih mjesta za žene. Nadam se da će i ovo mišljenje doprinijeti tome. Ovo mišljenje je na, sastavljeno na izvješće odbora za zapošljavanje. Naša je zadaća da uvedemo rodno pitanje u temu koja se, koja se odnosi na ulaganje u zelenom gospodarstvu i otvaranje zelenih radnih mjesta. Mi želimo da ta ulaganja dovedu do otvaranja većeg broja radnih mjesta za žene, posebno kada govorimo o zelenim radnim mjestima. I tu dolazim do prvog e, problema, a to je činjenica da ne postoji ujednačena definicija na razini Europske unije što bi to trebala biti zelena radna mjesta i zeleno zapošljavanje. Imamo čitav niz statističkih podataka u državama članicama, ponekad su ti podaci proturječni, što nam otežava ujednačeno definiranje zelenih radnih mjesta i zelenog zapošljavanja. Vrlo je bitno istaknuti da nam treba baza podataka o zelenim radnim mjestima i kvaliteti takvih radnih mjesta posebno u odnosu na žene. Prema tome treba nam ujednačena definicija, moramo raditi na toj definiciji zelenih radnih mjesta i to je ono što sam ja zapravo ugradila u svoje mišljenje. Međunarodna organizacija rada i Ujedinjeni narodi trebali bi se pozabaviti tim pitanjem. Naravno, osim zelenih radnih mjesta, bitna su i dostojanstvena radna mjesta. Mora se dati doprinos zaštiti okoliša i tako dalje. Smatram da je to bitno za sve, a posebno za žene. Također nam treba ujednačeni uvid sektora iz kojih imamo podatke. Ja sam inače iz Beča i djelujem e, u lokalnoj e, politici na lokalnoj razini i posebno se bavim zelenim radnim mjestima. Mi smo imali jedan pilot projekt za zelena radna mjesta za žene u Beču i jedna od najvećih prepreka bila je u javnom prijevozu. Naime, činjenica da nemamo statističke podatke o zelenim radnim mjestima diljem Europe. To se odnosi samo na jedan sektor, ali može se primijeniti i na više sektora. Prema tome treba nam baza podataka o zelenim radnim mjestima u Europi. To bi nam moglo koristiti za daljnji rad. Prije nego što pređem na ostale e, argumente iz e, mišljenja. Htjela bih napomenuti da ovo prvo mišljenje koje sam sastavila je vrlo veliki izazov ograničiti se u, e, s obzirom da su mišljenja ograničena u dužini. Prema tome ja sam nisam mogla obuhvatiti sva pitanja. Morala sam eh, se usredotočiti samo na neka pitanja a moji kriteriji bili su e, da se bavim pitanjima koja se ne nalaze u već postojećim rezolucijama Europskog parlamenta. Neki zastupnici su bolje upoznati s tom problematikom. Mi smo donijeli čitav niz izvrsnih rezolucija u parlamentu o zapošljavanju žena i o zelenom zapošljavanju no govorim sada iz perspektive lokalne političarke. Ono što mene posebno brine su pitanja koja bi trebalo uključiti u nadležnost eh, Evropske unije i to je bio moj kriterij kod odabira tema koje sam predstavila u ovom mišljenju. Također sam iznijela stajalište da bi žene trebale imati jednako koristi od ulaganja u zelena radna mjesta kao i muškarci. Ulaganja u zeleno gospodarstvo ne bi trebala koristiti samo visoko kvalificiranim radnicima u onim sektorima u kojima prevladavaju muškarci. To je jedno od spornih pitanja u raspravi o zelenim radnim mjestima općenito. Zatim bitno istraživanje. Potrebno nam je više istraživanja u tom području i to istraživanje sustavno mora uzeti u obzir potrebe jednog i drugog spola, ravnopravnosti među spolovima, trebaju se uspostaviti mjere koje mogu dovesti do veće ravnopravnosti među ženama i muškarcima kada je riječ o otvaranju novih zelenih radnih mjesta. To je vrlo bitna tema o kojoj se raspravlja u odboru za zapošljavanje u ovom trenutku. Dakle, govori se o aktivnim mjerama na tržištu rada i potrebi za otvaranjem kvalitetnih radnih mjesta, posebno u zelenom gospodarstvu. Zatim, htjela bih e, napomenuti da nam treba potpora za žene u privatnom sektoru e, kako bismo dobili više ulaganja u zelenom gospodarstvu, biznesu i mikrofinancije, odnosno mikrofinancijska pomoć za male i srednje poduzeća, a zelena radna mjesta moraju se uzeti u obzir i na okviru javnih natječaja, odnosno javne nabave. Dakle, e, u svim tim postupcima mora se voditi računa o rodnim aspektima. Kao i u brojnim drugim područjima gospodarske aktivnosti, e, dakle, naime, zeleno gospodarstvo za sada još na marginama. Ono što mene posebno brine je kvaliteta tih radnih mjesta i zaštita e, na radu, e, dakle zaštita takvih radnih mjesta. Zatim tu je i pitanje žena u upravnim odborima kod zelenih tvrtki i moramo voditi računa o udrugama za ženska prava kod kreiranja e, programa i politike za zeleno zapošljavanje. Moramo promicati korištenje sredstava iz strukturnog fonda, strukturnih fondova za ulaganja u zeleno gospodarstvo. Zatim bitno je uzeti u obzir perspektivu udruga koja se bave ženskim pravima. Kao što sam već rekla, nisam imala dovoljno mogućnosti da sve teme e, ugradim u izvješće. E, radujem se vašim amandmanima. Mišljenje bismo trebali usvojiti 6. svibnja. Hvala lijepo. E, poštovana izvjestiteljice Evana, zahvaljujem vam na dobro pripremljenom mišljenju i naglascima koje stavljate na osiguranje većeg uključivanja žena u potencijale zelenog zapošljavanja i zelenog gospodarstva. Inicijativa o zelenom zapošljavanju mora biti inicijativa koja će Europi osigurati željeni prelazak na ugljično zeleno gospodarstvo ta inicijativa mora doprinijeti skretanju cjelokupnog gospodarstva, a ne samo e, malog i srednjeg tom cilju. Zeleno gospodarstvo ne smije biti samo za neke, već mora biti za sve. U tom kontekstu uloga ovog odbora jest promicati ulogu žena u provedbi ove inicijative, te tako doprinijeti smanjivanju postojećih razlika u društvu. Zato moramo vidjeti u kojim su to segmentima društva žene u posebno teškom položaju te upravo kroz e, ovakve inicijative poboljšati njihov položaj u društvu i zajednici. Kada govorimo o ženama posebno se želimo svrnuti na mogućnosti koje ova inicijativa nudi ruralnom prostoru i to upravo iz razloga zahtjevne pozicije žena koje žive na selu. Osim što one proizvode hranu, one su čuvarice obitelji, prostora i okoliša u ruralnom području. Europska zajednička poljoprivredna politika usmjerena je upravo na očuvanje ruralnog prostora i standarda života obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao okosnice održivog razvoja tog prostora, a okosnica obitelji upravo je žena i majka. U Europi, posebice u njenom jugoistočnom dijelu, iznimna je upravo ta uloga žena u očuvanju ruralnog prostora koji je istovremeno zbog niza postojećih okolnosti u posebno teškom položaju. Kroz ovu inicijativu važno je osigurati poboljšanje položaja žena u ruralnom području i stoga pozdravljam što ste prepoznali i tu temu u svom mišljenju. U ime IPP članica odbora smatramo da ste napravili dobar posao i vjerujem da ćemo još neke aspekte adresirati kroz naše amandmane. Hvala lijepo. Hvala. Um, Hvala Monika. Hvala na do sada odrađenom poslu. Ponosna sam što sam izvjestiteljica iz Sjene za ovu temu. Mislim da smo se složili oko mnogo toga. Ovo je vrlo uzbudljiva tema, budući da je riječ o nečem pozitivnom što se tiče budućnosti i toga kako možemo izgraditi bolje gospodarstvo, kako više uključiti žene i kako povećati održivost. To je prilika koju ne smijemo propustiti. I na temelju prethodnog rada ovoga odbora na ovu temu htjela bih naglasiti nekoliko aspekata, a to je program za dostojanstven rad, obrazovanje žena, žene i poduzetništvo i drago mi je što mogu reći da tu postoji perspektiva za e, otvaranje radnih mjesta na selu i u e, urbanim područjima. Perspektiva zelenog potencijala je ključna s obzirom na nepovoljne uvjete e, s kojima se žene često suočavaju i s obzirom na utjecaj mjera štednje koje neproporcionalno pogađa žene. Zatim tu su prava e, na e, radnom mjestu, snažan socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca. Što se tiče žena, to znači da treba prevladati određene prepreke i postići značajnije sudjelovanje žena u zelenom sektoru e, stvarna rodna perspektiva obrazovanja i osposobljavanja za zeleno gospodarstvo E, znači isto tako smanjenje razlika u plaćama koje još postoje. Zatim tu su zaštita na radu i e, povećanje stope učlanjivanja u sindikate. Obrazovanje i osposobljavanje je trajno ulaganje u ljude u svim fazama života i tu se povezuje ova inicijativa sa obrazovanjem i osposobljavanjem na radnom mjestu i treba prepoznati različite mogućnosti koje stoje pred ženama. Zelena radna mjesta su vezana uz znanost i inženjerstvo i žene treba ohrabrivati e, da se obrazuju u tim područjima. Zatim tu je i osposobljavanje na radnom mjestu, različiti sektori e, poznaju različite prepreke e, za žene, dakle treba ohrabrivati žene da se prijavljuju za programe naukovanja, ali isto tako i da iskoriste prilike za cijeloživotno učenje. Kao žena poduzetnica e, želim da se poveže poduzetništvo sa otvaranjem zelenih radnih mjesta i tu postoji snažna veza sa obrazovanjem. Osnaživanje žena kroz poduzetništvo i kroz zeleno poduzetništvo, zatim e, mreže sponzorstva, razmjena dobrih praksi i iskustava, to je nešto što je bitno. Ohrabrivanje i olakšavanje financiranja za žene. E, dakle, tu smo imali jedan primjer banke iz Azije i to bi trebalo primijeniti u zelenom gospodarstvu. Mlade poduzetnice također imaju veće šanse da koriste alternativne korporativne modele kao što su e, društveno odgovorna poduzeća. E, Strukture moći kojima dominiraju muškarci i konvencionalne strukture upravljanja nisu uvijek primjenjivi. I drago mi je reći što je kolegica već spomenula e, pitanje rada na selima i ruralnim područjima i e, radujem se daljnjoj suradnji s vama. Hvala, gospođa Višnjevska. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Ovaj nacrt mišljenja naišao je na zabrinutost. I pitanje je zapravo o kakvim se zelenim radnim mjestima radi. Dakle, tu se postavlja i pitanje okruženja i postavlja se pitanje kako se e, u praksi to može opisati. Zatim tu se postavlja i pitanje konvencionalnih radnih mjesta koje ne bi mogla zadovoljiti ove kriterije. Bili tu došlo do neke, nekog oblika diskriminacije i kakve to posljedice e, može imati na druge sektore gospodarstva, na koji način zeleno gospodarstvo može utjecati na druge gospodarske grane. Postoji zabrinutost i kada je riječ o nekim nekim formulacijama koje se ovdje koriste. Uloga gospodarstva nije dovoljno istaknuta. Možda je to samo izvjestiteljice. Što se tiče ekoloških vještina koje će biti odlučujuće za buduće tržište rada, to je još jedno, još jedan razlog za zabrinutost. Pažljivo sam slušala što je rečeno i spomenut je udio žena u određenim radnim mjestima. Jesmo li mi kao odbor nadležni za reguliranje postotka žena u svim segmentima života? To je pomalo absurdno. E, dajem riječ sada gospođi Ivani. Hvala na vašim komentarima. Doista mi je drago što imam priliku s vama voditi ovaj dijalog, ovu raspravu. Ovo je svakako tema koja je vrlo pozitivna i usmjerena ka budućnosti. Evo, htjela bih odgovoriti na neke nedoumice koje je kolegica upravo izrazila. Vi ste pitali zašto u izvješću tvrdim da su žene isključene i marginalizirane. To je navod iz rezolucije parlamenta iz 2012. godine. To nije tekst koji sam ja izmislila, nego je rečenica koja je već usvojena, koju je usvojio ovaj parlament i mislim da se to nadovezuje na razne prethodne rasprave u parlamentu sa istaknutim stručnjacima i sa civilnim društvom. Ne znam jeste li upoznati sa time, ali je CDR u Veljači pokrenuo jedan akcijski plan za zelena radna mjesta za žene i to su radna mjesta koja zahtijevaju upravo zalaganje žena. To upravo potvrđuje činjenicu da ne možemo zanemariti rodnu perspektivu, kao što se često događa. Kada je riječ o definiciji, pa teško je razraditi jednu jedinstvenu definiciju isključivo na temelju statističkih podataka. Dakle, ovo je mišljenje ovog odbora za ženska prava o izvješću odbora za socijalna pitanja i zapošljavanje. I to je naš cilj upravo ugraditi u to izvješće rodnu perspektivu, rodnu dimenziju. Zbog toga smo nastojali razraditi mišljenje sa tako reći egzistencijalnog stajališta, odnosno nastojali smo e, poći od definicija OIL-a i UNEP-a. Dakle, dovezali smo se na njihovu definiciju. Tu ne izmišljamo toplu vodu zato jer već drugi zakonodavni tekstovi i drugi međunarodno pravni tekstovi govore o tome, Na u svakom slučaju potrebno je ponovno pokrenuti jednu raspravu o jednoj sveobuhvatnoj definiciji zelenih poslova. Hvala vam lijepa. Rok za podnošenje amandmana je 9. ožujka u 12 sati. Evo samo jedan kratak komentar. Želim zahvaliti tajništu na izvrsnoj suradnji. Hvala vam lijepa. U redu, hvala. Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. ulaganje u radna mjesta i rast, promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji. Gospođa Gerling ima riječ. E, ja ću govoriti u Đulino ime. Evo, Đuli se ispričava ovdje, što nije osobno ovdje kako bi iznijela svoje mišljenje i Dakle, Đulinim riječima želim zahvaliti tajništvo na doista vrijednom doprinosu izradi ovog mišljenja. Kao što brojni kolege znaju. Mi imamo malo prostora u mišljenju, tako da sam se ja osredotočila na svoje misli, odnosno na najvažnije prepreke ulozi žena u promicanju gospodarskog i socijalnog e, rasta i kohezije. Ja mislim da e, smo se tu usredotočili na važna pitanja. Nadam se da će kolege uležiti amandmane za ona područja koja nisam uspjela obuhvatiti. Ja sam se usredotočila na sljedeća područja kao prvo razlika u dohodcima između rodova u, Europskoj uniji. Dakle, tu postoji velika razlika između zemalja članica i o tome smo često razgovarali na ovom odboru i trebamo i dalje nastaviti i vršiti pritisak na zemlje članice da e, one ne dopuštaju diskriminaciju po pitanju plaća. Zatim, uloga žena u malim i srednjim poduzećima. Žene su nedovoljno zastupljene kao poduzetnici i također kao direktori malih i srednjih poduzeća, no gospodarstvo bi bilo znatno ojačeno ako bi sve više žena započelo takvu avanturu. Zatim žene koje se zapošljavaju na djelomično radno vrijeme. Dakle, veliki broj žena e, je upravo u takvom obliku zapošljavanja, dakle to je izglednije za žene nego za boškarce to čak šest puta više u nekim zemljama članicama i to ima i određene posljedice, odnosno e, da to E, to je razlog također i razlike upravo u plaćama. Zatim razlika između ruralnog i urbanog gospodarstva, dakle smanjenje radnih mjesta na u ruralnim područjima je dovelo do toga da su se žene preselile u gradove u potrazi za poslom i to ne samo da ograničuje gospodarske mogućnosti žena, nego je i dovelo do povećanje broja muškaraca, naročito poljoprivrednika, koji ne mogu preživjeti E, od svoje djelatnosti. I na kraju e, pristup digitalnoj ekonomiji, naročito e, visokobrzinskom internetu. Dakle, treba također to uvesti u ruralna područja kako bi žene mogle raditi iz svojih domova sa fleksibilnim radnim vremenom i to daje također veće mogućnosti ženama da pokrenu vlastitu djelatnost. Nadam se da ću konstruktivno surađivati sa izvjestiteljima iz Sjene. Ako imate bilo kakve komentare napomene, slobodno mi se obratite. Hvala. Hvala. Gospođa Gabriel ima riječ. thank for, uh, uh, for I thank you. Hvala na riječi. Želim zahvaliti izvjestiteljici kao izvjestiteljica iz Sjene za ovo mišljenje. Yes? Oh, sorry, okay. Ah, okay. Oh. Yes, it's Yes, as a reporter for... Kao izvjestiteljica iz Sjene za ovo mišljenje, ulaganje u radna mjesta i rast, želim se usredotočiti da zapošljavanje žena i za mogućnosti koje postoje da žena povećaju svoje sudjelovanje u gospodarskom i socijalnom životu. To sudjelovanje treba voditi računa također i o njihovoj ulogi kao majki. Ako govorimo o njihovoj ulozi, ne smijemo zaboraviti na važnost obitelji koje su od primarne važnosti za Europu. U izvješću se spominje također razlika u plaćama. Ako želimo povećati socijalni status žena, društveni status, kao što je spomenula izvjestiteljica, i ako im e, želimo povećati plaće, dohodak, onda moramo omogućiti ženama da se glatko vrate na svoje radno mjesto nakon poroda. Zemlje članice Europska unija mogu odigrati važnu ulogu u podupiranju e, aktivnosti i mjera u korist žena i poslodavaca kako bi e, se omogućilo ženama da se zaposle na skraćeno radno vrijeme i da rade od svojih e, domova i da rade u drugim e, područjima kao što su to informatičke e, tehnologije. Mnoge žene koje su čak i diplomirale nalaze teško isto plaćena radna mjesta kao i muškarci. I treća točka koju želim napomenuti jest također i kvaliteta skrbi za djecu i struktura za eh, zbrinjavanje djece u njihovom ranoj dobi. Također, eh, one moraju biti također eh, pristupačne mladim obiteljima. Hvala vam lijepa. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je u 12 sati 5. ožujka i Sljedeća točka na dnevnom redu je e, sadašnja politička situacija u Afganistanu. Želim dati riječ gospođi Gabriel koja je izvjestiteljica za ovo pitanje. Hvala. Evo, ja sada imam priliku predstaviti vam e, ovo izvješće. E, odbora AFET e, koji se tiče sadašnje situacije u Afganistanu. Na samom početku želim insistirati na temi e, o kojoj govorimo. Radi se o sadašnjoj političkoj situaciji u Afganistanu nakon prenosa vlasti sa jednog predsjednika na drugog. I ovdje u tom pitanju naravno moramo govoriti i o pravu žena u Afganistanu. Vrlo dobro znamo da bi o tom pitanju mogli napisati cijelo jedno izvješće, ali budući da je ovo izvješće u nadležnosti AFETA, jasno se morala usredotočiti samo na ona pitanja koja su povezane sa sadašnjom političkom situacijom u Afganistanu i sudjelovanju žena u stabilizaciji u ovoj zemlji. Tako da vas molim da imate to na umu kada budete ulagali vaše amandmane. To je bitno ukoliko želimo da naše mišljenje zaista bude uzeto u obzir za vrijeme glasovanja u afetu. Moramo zaista ostati povezani sa temom kada budemo ulagali amandmane. Tu možemo govoriti o slobodnom sudjelovanju žena u političkoj sferi i njihovoj ključnoj ulozi u političkom životu same zemlje, zatim možemo govoriti o povezanosti između pristupa e, pravdi, pravosuđu e, nakon reforme pravosuđa i isto tako poštivanju prava žena. I moramo također govoriti o ukidanju bilo kakvog nasilja prema ženama. Budući da ovo izvješće već sadrži određene aspekte koji se tiču žena, mi moramo govoriti o e, smrtnosti, odnosno mortalitetu eh, djece i poštivanju konvencija eh, UN-a o svim oblicima diskriminacije prema ženama, a Afganistan je potpisnik eh, ove konvencije. Naravno, vrlo rado ću čuti komentare drugih kolega. Unaprijed se zahvaljujem i hvala vam e, na doprinosu. Želim samo napomenuti da za sada je rok za podnošenje amandmana 11. ožujka, a možda ćemo 30. E, ožujka moći glasovati ovome na sastanku odbora fem Hvala. A ću ponje prinješi, prašao ponje Hvala. Sljedeći govornik. Mislite li da je sada Afganistan sigurna zemlja sa stajališta migracije? Mi u Mađarskoj gotovo svakodnevno imamo ljude koji nam dolaze iz Afganistana, dakle to su deseci muškaraca i žena koji prelaze takozvanu zelenu granicu. I traže azil. Prema onome što ste upravo rekli, čini se da tamo ne vladaju takve okolnosti koje bi naveli na pomisao da tamo postoji kakva opasnost. Dakle, možete li nam to ukratko objasniti i također me zanima vaše mišljenje Treba li ovaj odbor kao odbor za prava žena poduzeti neke korake za održanje mira? Naravno, kada govorimo o Afganistanu, riječ je o održavanju mira u Afganistanu i pitam se može li naš odbor imati nadležnost za to i također Pitam se koje je vaše viđenje ukrajinske situacije sa istog gledišta, odnosno mirovnih misija održavanja mira i koji je zapravo rodni aspekt ovakvog e, očuvanja mira. Hvala vam. Ne znam želi li autorica mišljenja odgovoriti na ova pitanja, ali pitanja nisu povezana s time. Hvala na postavljenim pitanjima. Mislim da je ovo pitanje e, o Ukrajini nije povezano sa mojim izvješćem jer kao što sam rekla ovo izvješće se govori, govori o doprinosu žena u postupku mira u Afganistanu. Još jednom želim izvestirati na činjenici da ukoliko želimo da e, odbor AFED zaista za ozbiljno uzme u obzir naše amandmane ne smijemo E, postavljati pitanja koja nisu povezane sa izvješćem, iako se radi o interesantnim pitanjima. Dakle, ja zaista predlažem da u ovom izvješću se mhm. usredotočimo na e, ulogu žena u stabilizaciji e, zemlje, dakle pristup pravosuđu, reformom pravosuđa i pristup žena e, području u kojem se zaista donose odluke. Dakle, to je ono na što se trebamo usredotočiti. Sve što izlazi iz tog opsega ne bi trebali e, spominjati vezano uz ovo izvješće. Moramo se usredotočiti na dva ili tri aspekta, jer jedino na taj način će nas AFET zaista uzeti za ozbiljno. A sada postaviti pitanja o tome da li Afganistan sigurna ili nije sigurna zemlja, vrlo dobro znamo da postoji u Afetu studija o tome, možemo o tome razgovarati zajedno sa afetom, ali ovo sada nije ni vrijeme ni mjesto i zaista mislim da moramo se usredotočiti na e, doprinos žena u ovom mirovnom e, procesu kako bismo bili učinkoviti. A što se tiče Ukrajine, zaista ne vidim nikakvu vezu sa mojim izvješćem. To je pitanje koje nije povezano sa Afganistanom jer naravno možemo govoriti o tom pitanju, kao što možemo govoriti općenito o situaciji žena u Afganistanu, ali to nije cilj ovog izvješća. E, A ću prenjeći ja. Ok. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 11. ožujka u podne. Ovime smo iscrpili sve točke na dnevnom redu. Želim samo podsjetiti sve da će se sljedeći sastanak odbora održati 5. ožujka kada ćemo obilježiti Međunarodni dan žena 4. i 5. ožujka. Svi ste, vjerujem, zaprimili program za te događanja. Hvala svima na sudjelovanju, zahvaljujem tajništu i prevoditeljima. Želim ugodnu večer. <laughs>